2017. odnosno 17. E, siječnja 2017. Nema nikakvih primjedbi, u tom slučaju to e, potvrđujemo. Dobio sam od e, klubova